dámy a pánové díky tomuto hlasování přikročíme moje dame i gospodo, zahvaljujući ovoj raspravi možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je Indija. Izvršenje smrtne kazne nad Muhammadom Afzalgurom i njenim posljedicama. O toj točki je prvi govornik gospodin Sanecki na dvije i pol minute. Izvolite. panie przewodniczący! panie i panowie! myśmy mieli już w parlamencie. dame i gospodo gospodine predsjedavajući hvala vam već smo u ovom domu prije pet mjeseci u prosincu vodili raspravu i tada je glavni osumnjičenik bila najveća demokracija svijeta to je indija imam dojam da ovdje imamo dvostruka mjerila. I da često ne optužemo one zemlje koje na sistematski način povređuju ljudska prava, koja rade sa brutalnim državnim aparatom protiv vlastitih građana, a za zastupnike je zapravo uvijek komotnije okrenuti se prema zemljama koje naspram e, njenih e, susjednih država su zapravo jako demokratične. I mislim da u slučaju Indije možemo govoriti baš o takvom slučaju. Tu optužujemo jednu zemlju koja je zasigurno mnogo demokratska od mnogih drugih država o kojima uopće niti ne govorimo. Radi se ovdje o presudi koja se odnosi na jedan brutalni teroristički napad i treba posjetiti na to, na razlog zbog kojeg je donesena takva presuda. To je nešto što je iznimno važno. Dakle, imati taj kontekst na umu kada govorimo o toj presudi i vrlo je teško isto tako i predvidjeti kakve će posljedice imati takva jedna presuda. No znamo jasno kakve će biti posljedice naše rezolucije o tome, prije svega na odnose Europske unije sa jednim od naših strateških partnera, dakle s Indijom. Taj strateški partner će sada po drugi put u samo pola godine ponovno cilj našeg napada, napada s naše strane naš demokratski izabran parlament se smatra uzorom mnogim društvima i mnogih zemalja i mi otvoreno napadamo ovdje najveću demokraciju svijeta. To je paradoksalno. Indija je vrlo raznolika, tolerantna, ali i demokratska zemlja. I ukoliko sada možda Indija možda će sada Indija biti prisiljena tražiti druge saveznike, a ne Europsku uniju. Te stoga smatram da kada govorimo o ovoj presudi gdje je protekli vikend u Pakistanu jedan e, političar bio ubijen gdje se stalno koristi mučenje. Mislim da bi o tome trebali razgovarati. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Deli. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Izvršenje smrtne kazne nad Muhamedom Afzalom Gurom je znak koji je vrlo alarmantan u odnosu na ponovnu primjenu smrtne kazne u Indije. Ovo je drugo izvršenje smrtne kazne u tri mjeseca nakon prekida od osam godina. Indija se ponovno nalazi u kontra trendu u odnosu na ukidanje smrtnih kazna suda po svijetu. 147 zemalja ukinulo je smrtnu kaznu de jure ili de facto. 2011. samo 21 država primjenjuje smrtnu kaznu. To znači da 90% zemalja na svijetu nema smrtnu kaznu. Muhamed Guru je u prosincu 2002. godine osuđen na smrtnu kaznu temeljem e, presude jednog specijaliziranog suda za e, sprečavanje terorizma. Postoje sumnje kada je riječ o pravičnosti suđenja. Nije mogao odabrati sam odvjetnika, niti je odvjetnik imao odgovarajuće iskustvo tijekom trajanja postupka. Indijske vlasti su obično javno objavljivale sve podatke koji se tiču datuma izvršenja smrtne kazne i rokova za pomilovanje. Međutim, nova praksa je e, tajno izvršenje smrtne kazne. To je posebno alarmantno. Ova rezolucija Europskog parlamenta posjeća da se protivimo smrtnoj kazni, bez obzira na okolnosti nema iznimaka neovisno o tome e, kolika je krivnja osuđenika. I upravo zato tražimo od indijske vlade i parlamenta da usvoji trajni moratorij kada je riječ o izvršenju smrtnih kazna, a u cilju da se brzo ukine smrtna kazna. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospođa Korhola na jednu minutu. Hvala. Posebno mi je drago što me kolege podržavaju u zahtjevu da se ova točka, ova tema stavi na e, dnevni red u Europskom parlamentu. Europska unija treba nastaviti vršiti pritisak na Indiju kako ova velika demokratska zemlja bi ukinula smrtnu kaznu. Mohamed Afsaguru je bio osuđen za zavjeru u napadima na parlament i e, smrtna kazna je izvršena u veljači. Međutim, tu se nisu poštivala pravila međunarodnog prava, tako da guru nije mogao zatražiti pomilovanje. Isto tako je moguće da je on bio nevin. Ovaj konkretni slučaj e, samo je dio jednog općeg trenda, budući da je Indija ponovno uvela smrtnu kaznu 2012. godine, nakon što je ona bila zabranjena tijekom više godina. Osim toga, ovo, ova smrtna kaza izvršena je tajno, a obitelj nije bila izvršena o datumu e, smaknuća. Posebno mi je drago što je ovo, ovo prvi put nakon dugo vremena da se spominje kašmirski mirovni proces u rezoluciji Europskog parlamenta. Hvala sada gospođa Geringer de Odenberg, na jednu minutu. Hvala vam. 9. veljače u indijskom zatvoru je, izvrš, je izvršena presuda nad gospodinom Gurum. Dok prilikom atentata je umrlo devet osoba. Presuda je držana u tajnosti, članovi obitelji nisu bili informirani o izvršenju presude. Prema organizaciji Amnesty International je u protekloj godini izvršeno 689 smrtnih presuda u Istočnoj Aziji. A Indija se 2004. godine obvezala da će moratorij što se tiče smrtne kazne prihvatiti. 2008. godine je Opća skupština Ujedinih naroda isto tako usvojila određene odredbe. Stoga moramo osuditi Indiju i zahtijevati da prihvati moratorij kako bi se smrtna kazna e, smatrala nevažećim u toj zemlji. To je brutalan čin, neljudski čin i smrtna kazna ne bi trebala više biti primjenjivanja u našem stoljeću. Hvala. Hvala sljedeći govornik, gospodin Benjon na dvije minute. Hvala. Kao prvo želio bih iskazati sučut obitelji Mohameda Afsala Gurua. Uistinu je neprihvatljivo da članovi njegove obitelji nisu bili obavješteni o tome da će biti izvršena smrtna kazna. Ona je izvršena i njegovo tijelo je zadržano u zatvoru i vodi se kampanja da se vrati obitelji. Liberali i demokrati oduvijek su se snažno protivili smrtnoj kazni bez obzira gdje se ona prakticira i u kakvim okolnostima. Europska unija također zauzima isto stajalište. Još uvijek velik broj, prevelik broj zemalja, posebno u Južnoj Aziji, ili nema moratorij na smrtnu kaznu ili pak okrijevaju oklijevaju kada je riječ o tom pitanju. To vidimo ne samo u Indiji, ovo je već drugi slučaj, nego i u Pakistanu, tamo je moratorij prošle godine prekinut. Indija je najveća demokratska država na svijetu, kao što su već neki rekli, i trebalo bi biti predvodnik umjesto da kaska za drugima. Isto tako, Indija mora pripaziti da njezine aktivnosti e, ne ugroze kašmirski mirovni proces. Vidjeli smo da je došlo do remećenja e, reda vezano uz ovo izvršenje smrtne kazne. Velik broj ljudi koji čekaju na izvršenje smrtne kazne e, su se i neki separatisti, su separatisti i bojim se da bi ovo mogao biti presedan i da bi se slično moglo koristiti prije indijskih izbora i to u političkom kontekstu. I neki smatraju da su smaknuća nekih koji čekaju na izvršenje smrtne kazne izloženi opasnosti i da je riječ zapravo o političkim procesima, odnosno da je stvar stavljena u politički kontekst. Ja bih htio snažno potaknuti Lady Ashton da eh, se koristi diplomatskim, snažnim diplomatskim jezikom da izvrši pritisak i da prenese našu poruku snažnog protivljenja smrtnoj kazni. Hvala, a sada riječ ima zastupnica Veržijana minutu i po. Hvala gospodine predsjedavajući. 2011. godine kada je predstavio e, kandidatur za vijeće za ljudska prava, Indija se obvezala da će poštivati najviše standarde u ljudskim pravima. Međutim, 2011. godine bila je jedna od rijetkih zemalja koja glasovala protiv rezolucije UN-a o moratoriju na smrtnu kaznu. Gotovo 1500 osoba trenutno čeka na izvršenje smrtne kazne u Indiji, a neki već čekaju više od 10 godina. Nevladine udruge smatraju da su presude na smrtnu kaznu da ih ima više od 30 svake godine, 130. Posebni izvjestitelj UN-a koji je tamo došao 2012. iskazao je zabrinutost zbog činjenice da se smrtna kazna sve češće dosuđuje zbog kaznenih djela odnosno da se više ne odnosi na članak 6. pakta o građanskim i civilnim pravima. E, u tom e, smislu je i primjer Avzala Gurua žalosno dobar on nije imao pristup pravičnom suđenju, a oni koji su s njime su, su um, osumnjičeni E, prema njima se bolje postupalo, njegova obitelj nije bila obavještena da će biti smaknut niti im je predano tijelo. Osim toga to je dovelo do velikih prosvjeda u Kašmiru, e, međutim i oni su snažno spriječeni. To nije dostojanstveno, to ne dostoji, ne pristoji zemlji koja se smatra najvećom demokratskom zemljom u svijetu. Ne može biti iznimaka od zabrane smrtne kazne, to je barbarska kazna koja nije dostojna nas u 21. stoljeću. Indijske vlasti moraju ukinuti smrtnu kaznu de jure i de facto, kao što je to bio slučaj tijekom 8 godina 2004. do 2012. Hvala sada riječ ima zastupnik Posl na dvije minute. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, Indija nas smeta što se ove točke čini i to e, tiče na tri načina. Kao prvo, mi načalno odbijamo smrtnu kaznu, čak i kad se radi o dobrim partnerima poput sed a Indije. Kao drugo, jasno kažemo da način na koji je izvršena ova smrtna kazna, da, to, da je to nešto što nije vrijedno jedne demokracije. To odgovara zapravo jednoj diktaturi. I treće što želim reći, a to je najvažnije, apeliramo na Indiju i Pakistan da konačno hrabro i sa duhom pomirenja riješe pitanje Kašmira, da konačno smanje jaz između dvije nuklearne snage koji ugrožavaju sigurnost svijeta pa time i sigurnost u Europi i stoga se kao europljani moramo i intenzivnije baviti rješenjem kašmirskog pitanja, moramo se uključiti i tako dati naš doprinos miru u ovoj vrlo teškoj, a strateški važnoj regiji. Hvala vam. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Senišin na jednu minutu. Przewodniczący, e, Mohamed Afzal Guru został oskarżony o pomoc w zamachu dokonanym na parlament w mm, Mohamed Asnes Guru je bio optužen i osuđen na smrtnu kaznu. E, prije, e, i to tri mjeseca nakon samog atentata donesen je novi zakon koji se odnosio na terorizam. A na kraju e, cijela, e, cijelo je suđenje zapravo bilo prilično obskurno i obitelj nije o tome obavještena. A što se tiče ljudskih prava, ona su tu prekršena. Zato tražimo Indiju da uvede stalni moratorij i tražimo e, za izvršenje smrtnih kazni da bi u drugoj fazi zauvijek ukinula smrtnu kaznu. Hvala. E, sljedeći govornik, zastupnica Ojland. Hvala predsjedavajući. Naši odnosi s Indijom su se intenzivirali tijekom godina, dok je Indija nastala pronaći svoju ulogu kao ozbiljnog svjetskog partnera. Međutim, moramo priznati da je situacija, odnosno stanje ljudskih prava nešto što se je poboljšalo u Indiji, ali još uvijek neka važna pitanja nisu riješena. Demokratska načela polako prožimaju društvo, međutim Indija mora raditi na tome da da pozitivan primjer u jednom nestabilnom dijelu svijeta. Prema tome trebamo izraziti žaljenje što je Indija odlučila prekinuti neslužbeni moratorij na smrtnu kaznu koji je trajao osam godina. Ovo je e, veliki korak unazad od ljudskih čovječnih vrijednosti koje smatramo univerzalnim i neograničenim u Europskoj uniji i našim demokratskim društvima. Osim toga želim iskazati ozbiljnu zabrinutost zbog nepristranosti, odnosno zbog pristranosti indijskog sudskog sustava i nadam se da će indijska vlada poduzeti sve što može kako bi pokazala suprotno. Na kraju želim pozvati indijsku vladu da hitno ne odobrava nikakve naloge za izvršenje smrtnih kazna u budućnosti. Hvala. Sada riječ ima zastupnika Lohbiler na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. U ovoj rezoluciji koju imamo isto tako tražimo da se smrtna kazna pretoči u zatvorsku kaznu o jednom drugom zatvorniku kojem su već 2011. godine usvojili rezoluciju. Radi se o profesoru Singu, on je politički disident koji je otišao u Njemačku kako bi tamo zatražio azil nakon što je njegov otac od policije u Kunđabu bio otet, a, njeg, članovi njegove obitelji su bili mučeni. Nakon više neuspjelih zahtjeva za azilom u Njemačkoj je na temelju razloga da nema zapravo razloga za strah je odveden u Indiju. Tamo je zatvoren i od tada se nalazi u zatvoru, nalazi se u izolaciji pojedinačnoj čeliji i to već deset godina. Ta čeli iznosi samo nekoliko metara kvadratnih. Njegovo zdravstveno stanje se je također pogoršalo tijekom godina. Kasnije su njemački sudovi odlučili da nije zapravo trebao biti Eh, odnosno u Indiju jer da se znalo da je njegov život bio ugrožen. Ja apeliram na indijsku vlast da profesora Singa i sve druge osobe koje još uvijek sjede u čelima koji su osuđeni na, sudske, na smrtne kazne da ih se ne smakne nego da im se kazne prebace u zatvorske kazne. Održan je kongres održat će se kongres u lipnju ove godine u Madridu o smrtnoj kazni. Mislim da bi to bio, bila dobra prilika za Indiju, ali i za druge zemlje koji dalje vrše smrtnu kaznu, da ovu politiku državnog ubijanja konačno uklone i završe s njim. Hvala, sada riječima, gospodin Blosović na jednu minutu.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 jučer u e, Londonu primjera radi što pokazuje da se terorizam samo širi. Iz tog razloga e, e, smatram da je ovdje kazna primjerena zločinu. To može samo biti primjer za druge zemlje u toj regiji koje podržavaju terorizam. Trebamo podržati Indiju u borbu protiv terorizma jer oni još tu borbu nisu pobjedili. Hvala, prihvaćate li plavi karton od gospodina Poselta? Izvolite gospodine Poselt. Dakle, kolega, imam pitanje upućeno vama. Ja sam također protiv terorizma, ali sam isto tako i protiv smetne kazne. Znate li da najveći europljanin 20. i 21. stoljeća, to je poljski papa Ivan Paolo II da je on bio načelno protiv svake smrtne kazne. Hvala, molim vas dajte odgovor. E, e, tak, e, tak pani kolego, panu... Dragi kolega, to je točno. Ali ja sam kao većina Poljaka netko ko reagira na konkretan način. jer e, ljudi trebaju ne samo na izgled biti humani i iz tih razloga moramo se na odgovarajući nositi pretim takvih životinskih ponašanja. Hvala, imate još jedan plavi karton. Da li ga prihvaćate? Ajk.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 E, jeste li vi u svakom slučaju za smrtnu kaznu ili pak opravdavate ubijanja, e, strahote i torturu koju možemo vidjeti u Guantanamu protiv onih za koje se smatra su teroristi? Upravo zato što se radi o teroristima smatram da se smrtna kazna mora primjenjivati protiv onih osoba koje zapravo se ne ponašaju ljudski a njihovi akti su neljudski, a kada se radi o ubijanju nevinih ljudi koji ništa nisu počinili, tu sam protiv. Hvala. I sada riječ ima zastupnik Lajes na minutu i po. Hvala, predsjedavajući. Europski parlament trebao bi biti oprezan kada progovara o izvršenju smrtne kazne u trećim zemljama. To se tim više odnosi na zemlje poput Indije, koja se nalazi pred ozbiljnim problemima vezano uz islamistički terorizam. Slažem se s preporukom da bi Indija trebala biti oprezno prilikom izvršenja smrtnih kazni. Međutim, isto tako smatram da pod svaku cijenu trebamo izbjeći da teroriste prikazujemo žrtvama. Umjesto e, kao ljude koji su počinili terorističko djelo. mislim da je to sastavni dio njegove optužbe i to bi trebalo u najmanju ruku spomenuti u zajedničkoj rezoluciji klubova zastupnika. Inače, Guru je bio i sam za smrtnu kaznu, ali je smatrao da bi to trebalo e, primjenjivati na nevine ljude, nedužne ljude koji ništa loše nisu učinili. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Makovej na jednu minutu. Izvolite. Ja e, osuđujem tajno smaknuće condamn modul în care execuia a avut loc uh, precum ja osuđujem način na koji je izvršena ta smrtna kazna i činjenicu da e, nitko o tome nije bio obaviješten i da je umeđunarodno bio i pogreb žrtve. Nije bilo ni pravično suđenje, pod, pod, kršena su mu prava, to pravo na pravno suđenje osuđena na temelju strategije o protiv terorizma koji nije u skladu sa međunarodnim standardima. Sada smo u trenutku kada se borimo protiv smrtne kazne, 144 zemalja svijeta su već ukinuli smrtnu kaznu i, i ovdje bi trebalo biti isto tako. Sada apeliramo na Indiju da više ne vrši smrtnu kaznu i da odmah sada uvedemo na protiv smrtne kazne, te da to isto tako piše i u zakon. E, zastupnik Paleckis nije ovdje. Sada riječ ima zastupnik Obermajer na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, malo mi je čudno to da danas govorimo o kršenju ljudskih prava u Indiji, da nam je to dopušteno, ali da nam se ukinu pravo na riječ, na povred ljudskih prava što se tiče Sjednih američkih država. Mislim da je to jako neobično i jako nepravedno. Smaknuće, naravno, unaprijed želim reći da ja sam protiv toga i da imam potpuno isto tako suosjećanje sa žrtvama, no Smaknuće jednog eksemističnog muslimana, gospodina Gurja, će, nažalost, bojim se, dovesti do daljnjih velikih posljedica u regiji Kašmir. To je jedna religiozna bomba, ta, regija, i jedno leglo e, terorista. Ne želim nikoga danas osuditi, nego samo vam dajem na razmišljanje. Jesu li smaknuća koji će očito koji očito odgovaraju stajalištu hindijskog stanovništva, da li je to stvarno pravo sredstvo, da li to neće dovesti do daljnjih slučajeva, a inače moramo naravno vidjeti eh, hoće li smrtna kazna sada dovesti do nekakvih eh, međuetničkih sukoba. Hvala. Hvala sada riječima zastupnik preda na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim e, spomenuti dvije stvari. Prije svega ovo je druga rezolucija o smrtnoj kazni u Indiji. Druga rezolucija koja je tema rasprave tijekom ovog parlamentarnog saziva. Prva rezolucija bavila se presuđujućom e, osuđujućom kaznom jednog zatvorenika čija je kazna, uh, je zahtjev za pomilovanje odbijen. I sada već po drugi puta pokušavamo uputiti signal indijskim vlastima i želimo da one shvate kako je zajedničko stajalište Europske unije o smrtnoj kazni tako da je riječ o uistinu nečovječnom ne, kažnjavanju koje koje je protivno čovječnosti. Što se tiče e, dakle sudskog postupka Avsala Gurua, to sve ukazuje i općenito situacije. Dakle, možemo reći da je kašmirski mirovni proces vrlo fragilan. Sve ovo se događa u trenutku kada Indija pokušava poboljšati situaciju sa susjednim zemljama. Međutim, ovo baš ne doprinosi situaciji. Mi želimo potaknuti sve da rade na diplomatskom rješenju. Hvala. Sada prije nego što krenemo na spontano javljanje za riječ, e, dakle krećemo sada na spontano javljanje za riječ, zastupnica Hübner ima riječ. Još raz jesteśmy świadkami niepokojących... Još e, jednom smo ovdje svjedoci vrlo zabrinjavajuće situacije, krše se mnoga načela i opet dolazi do sukoba na granici između Indije i Pakistana. Smrtna kazna koja je donesena u ovom slučaju izazvala je čitav niz e, protesta o različitih e, islamističkih struja u Kašmiru. U ovakvoj situaciji Evropska unija ne smije šutiti, već mora pokazati koliko je nezadovoljna. Oprostite, gospođo, molim vas da usporite. Hvala. Molim vas da govorite normalnim tempom. Trebali biste govoriti sporije. Sada riječ ima zastupnik Repo. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova rezolucija posebno je važan tekst jer ima više od 20 tisuća ljudi koji čekaju na izvršenje smrtne kazne diljem svijeta, u zatvorima diljem svijeta. E, smrtna kazna je vrlo okruta, nečovječna kazna e, koja zapravo degradira ljudsko dostojanstvo i kršenje je prava na život. Informacije koje traže pojašnjenje suđenja Afzala Gurua kažu da je e, zapravo čitav postupak provođen u jednom sumnjivim okolnostima. Svatko mora imati pravo na učinkovita pravna sredstva. Protivno je vrijednostima Evropske unije da postoji smrtna kazna. Mi isto tako podržavamo temelju o ljudskim pravima i smatram se da nitko ne smije biti kažnjen smrtnom kaznom. E, to je također nešto čime se rukovodi naša vanjska politika. Europsko predstavništvo u Indiji i Europska služba za vanjsko djelovanje moraju progovoriti o kapitalnoj, odnosno smrtnoj kazni i u bilateralnim razgovorima sa Indijom. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Migalski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie chciałbym, żeby ta... Hvala. Ne bih htjela da ovakva situacija i ovaj događaj, tragičan događaj u Indiji e, postane izlika da se napadne Indija. E, trebamo napasti samo smrtnu kaznu. Mi smo o tome govorili. Mi stalno osuđujemo proteklih mjeseci Indiju, a to je, kao što ste sami rekli, najveća demokracija na svijetu moraju se poštovati e, njihove ustavne odredbe. Znamo da je ovo najveća demokratska zemlja na svijetu. Osim toga, trebamo je uzeti u regionalnom kontekstu. Ne smije ovo biti pretekst za ukidanje smrtne kazne jer je smrtna kazna filozofsko pitanje. Neki među nama protivimo se smrtnoj kazni, dok se drugi među nama se zalažu za smrtnu kaznu. E, to je moramo poštovati međusobno odluke jednih i drugih i razmišljenih i drugih. Hvala, gospodin Geringer. Prihvaćate li odgovoriti na plavi karton? E, Geringer, izvolite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 Prema tome, ovo što vi e, govorite je drugačije. Mi u e, Europskoj uniji ne prihvaćamo smrtnu kasnu jer je to barbarski čin. Morate prihvatiti, gospođo, da sam i ja netko ko se zalaže za smrtnu kaznu. E, jer eto svaka zemlja može imati vlastite norme kao što imaju Sjedinjene američke države. E, to može biti učinkovit način da se odvrate ljudi od počinjavanja određenih kaznenih dijela. E, bez obzira što netko misli što vi mislite da se radi o barbarskom činu, molim vas prihvatite da je to najučinkovitiji način da bi se neljudska ponašanja odvratilo. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospođa Savan. Saja, oprostite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, mi kao parlament moramo obraniti svačije pravo na nepristrano suđenje. I većina je nas kategorički protiv smrtne kazne. Što se tiče Afzala Gurua, mi ne prihvaćamo, ne odobravamo njegova teroristička dijela ali smatramo da je smrtna kazna uvijek krivi izbor, budući da se na taj način krši pravo na život. I to vrlo drastično. Smaknuće Afzala Gurua moglo bi utjecati na mirovni proces u Kašmiru, te bi ljudi mogli biti skloni da sudjeluju u terorističkim dijelima. U posljednjih nekoliko godina u Indiji nije bilo izvršenja smrtne kazne, tako da ova dva posljednja slučaja do kojih je došlo u nekoliko posljednjih mjeseci treba spomenuti nakon što je bio na snazi moratorij koji je trajao osam godina. I to zapravo govori o činjenici da je stanje ljudskih prava u Indiji degeneriralo, odnosno da se pogoršalo u posljednje vrijeme. E, gospodine predsjedavajući, e, predstavnice Barunice Ashton. Izvršenje kazne Mohameda Afzela Gorua je zapravo zabrinjavajući znak u Indiji gdje se to vršilo u najvećoj tajnosti, a ponovna primjena smrtne kazne u toj zemlji dovela, navala nas je to da donesemo ovu rezoluciju. Mnogi su govornici govorili o tome pa neću ponavljati ono što je već rečeno. Međutim, postoje neke sumnje kada je riječ o pravičnosti suđenja. E, Afzal Guru nije mogao odabrati vlastitog odvjetnika, e, odvjetnik nije imao odgovarajuće znanje, a što se tiče procedure obitelj također nije obavještena o tome da će on biti smaknut, niti im je kasnije e, dano cijelo da bi ga mogli sahraniti. Dakle, to su sve kršenja međunarodnih normi, prema tome sasvim je razumljivo da smo mi iznijeli ovaj prijedlog rezolucije i nadam se da će dobiti što širu potporu ovome parlamentu neovisno o političkoj pripadnosti. Hvala sada riječ ima zastupnik Romeva. Hvala predsjedavajući. Mi se ne nalazimo ovdje pred jednim filozofskim pitanjem. Smrtna kazna je uistinu okrutna kazna kojima se krši pravo na život i to priznaju sve članice Europske unije i priznaje se u deklaraciji ljudskim pravima. Međutim, nema nikakvih dokaza koji upućuju na to da ona može služiti da odvraća druge od kaznenih djela. Međunarodne organizacije za ljudska prava su potaknuli neka ozbiljna pitanja vezano uz suđenje Avzala Gurova koji nije imao branitelja na sudu i priznanje koje je činio na policiji e, navodno je bilo učinjeno pod mučenjem. Isto tako e, njegova obitelj nije obavještena o smaknuću i nije se mogao s njima oprostiti. Zbog toga ponavljamo naše dugotrajno protivljenje smrtnoj kazni u svim okolnostima, ponavljam u svim okolnostima, bez obzira na okolnosti i smatramo da bi e, ukidanje smrtne kazne trebalo doprinijeti progresivnom napretku ljudskih prava. Hvala gospodine Romeo, prihvaćate li plavi karton od zastupnika Migalskog? Izvolite.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 E, nego minimalna kazna, maksimalna kazna, smrtna kazna je ona naj, koja najviše plaši. Jeste li vi u skladu s ovo? S ovo? Da, ovdje je osnovno pitanje e, to što je ta mjera neopoziva. E, I to je ono što je osnovno u ovoj raspravi. Dakle, vi se možete naravno slagati ili ne slagati sa razlozima i sa opravdanjem toga, međutim nema sumnje to da je to nešto što je neopozivo. E, da li prihvaćate još jedan plavi karton? Izvolite gospođo. Hvala. Vi ste kritizirali teška kršenja ljudskih prava tijekom kaznenog postupka. Slažem se s vama da se ne smiju kršiti procesna prava optuženika. Zatim ste iznijeli kritike na račun e, uvjeta u zatvorima i kršene ljudskog dostojanstva, međutim to isto čine i Sjedinjene američke države. Vaš klub zastupnika, Zeleni, e, koje predstavlja gospodin Tavares, napisao jedno izvješće o stanju ljudskih prava u Mađarskoj i želi to prenijeti to izvješće želi proslijediti vladi SAD-a. Kako je to moguće? E, na koji način to tumačite? I kako uopće možete pomiriti e, te dvije stvari? Kako to objašnjavate? Oprostite što sad moram to reći, ali mislim da ovo nema nikakve veze s temom o kojoj se raspravlja, pa naprosto neću odgovoriti. Hvala na odgovoru i sada još e, zastupnica Kretum. Gospodine predsjedavajući, ovo nije prvi put da razgovaramo o tome da treba ukinuti smrtnu kaznu u Indiji kao i u još 40 zemalja. Trebamo nastaviti s time jer smrtna kazna ugrožava temeljno ljudsko pravo na život. Ona ne sprječava nova kaznena djela, ništa bolje od ostalih kazni. 46 država je de jure ili de facto ukinulo smrtnu kaznu i to je ohrabrujuće. Izvršenje kazne nad Avzalom Guruom je prigoda da ponovimo zahtjev Indiji da uskladi e, svoje propise i sudsku praksu sa međunarodnim standardima e, o ljudskim pravima. Na taj način bi dobila E, i poštovanja koje zaslužuju u ovom području. Šteta je što zemlja koja je postigla tako dobre rezultate još uvijek ima oko 1500 ljudi u zatvorima e, koji čekaju na izvršenje svoje smrtne kazne i zato potičemo indijske vlasti da odustanu od izvršenja e, tih kazni i da ukinu smrtnu kaznu. Dobro, sada ću zamoliti povjerenika Oettingera da on iznese zaključke. Damen und Herren Abgeordnete. Moje dame i gospodo, cijenjeni zastupnici, mi dijelimo vašu zabrinutost što se tiče smaknuća devet veljače ove godine gospodina Afsal Gurua u Indiji. Visoka zastupnica i potpredsjednica komisije Catherine Ashton je odmah nakon 11. veljače dala izjavu o tom slučaju. Tamo je potvrdila da Europska unija osuđuje principijelno i u svim slučajevima smrtnu kaznu, te je pozvala Indiju da ponovno stavi na snagu moratorij za izvršenje smrtne kazne. Ta odluka o smaknuću i samo izvršenje smrtne kazne je bila druga nakon eh, velikog razdoblja od osam godina, unutar kojeg Indija nije izvršila niti jednu smrtnu kaznu. Drugi slučaj je bio slučaj Aymal Kasaba. To je bila jedna osoba koja je kod napada u Mumbaju eh, sudjelovala u tom napadu i koji je uhvaćen eh, na životu i on je umro vješanim u studenom 2012. godine. I tada smo isto tako izrazili kao Europska unija zabrinuto zbog toga što se ponovno izvršila smrtna kazna nakon pauze od 8 godina. Nakon što je indijski prezident proteklih godina odbio niz zahtjeva za pomilovanjem, se sada bojamo da bi uskoro moglo doći do danjih smaknuća. Ovi slučajevi se tiču terorizma, no radi se isto tako i o osobama koji su osuđeni zbog ubojstva ili zbog ubojstva i silovanja. Nekoliko od tih slučajeva najlaze na veliku pažnju i u međunarodnoj zajednici, a i među vama, zastupnicima Europskog parlamenta. Slučaj David Paul Singh Bulara, isto tako ću ovdje spomenuti, koji nas vrlo zabrinjava. On već više od deset godina ima odluku o zahtjevu za pomilovanjem koju je podnio i jako pati od toga što se tiče dakle, psihološkog znanja. Znamo da iz, u civilnom društvu postoji nedostatna jasnoća o kriterijima prema kojima se odlučuje o zahtjevima za pomilovanje, dakle način na koji predsjednik od toga odlučuje i visoki broj odbijenih zahtjeva nas isto tako zabrinjava. Mi podržavamo Indiju u borbu protiv terorizma, te smo isto tako uvijek iznova naglašavali našu spremnost za raspravu o toj temi sa vladom u Deliju. Borba protiv terorizma mora se odvijati uz potpuno poštivanje principa vladamine prava i potrebnih jamstava. Osim toga smatramo da smrtna kazna nije učinkovito sredstvo za smanjenje broja kaznenih dijela ili pak za e, osuđivanje terorističkih napada. Europska unija je uvijek pokušavala imati dijalog s indijskim službama upravo o smrtnoj kazni i o načinu njenog izvršenja i to ćemo i nastaviti i dalje. U tu svrhu moramo u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje imamo da vodimo dijalog o ljudskim pravima na licu mjesta. Nadamo se da će indijska vlada nam uskoro dati novi datum, da će odrediti novi datum kako bismo taj dijalog koji je više puta odgođen mogli ponovno nastaviti. Hvala vam na vašem angažmanu. Thank you very much.